godišnje izvješće gospođe kaveson Ruiz o e, djelovanju Europskog ombudsmana 2014. E, želim gospođi O'Reilly toplu dobrodošlicu i baš kao i povjereniku Timmermansu koji nam se pridružio na ovoj raspravi. Izvjestiteljica ima riječ na četiri minute. izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče, dragi kolege. 40% europskih e, građana prema eurobarometru ima povjerenje u Europske unije, 46 nema. Pritužbe koje dolaze u ured europskog pravobranitelja se ponajviše odnosi na e, pristup informacijama i to u 20% slučajeva. Povelja o temeljnim europskim pravima i ugovor o funkcioniranju Europske unije e, garantiraju poštivanje prava građana te pravo građana na dobro upravljanje. Zbog toga glas pravobraniteljice mora biti snažan. Kako bi izvršavala tu funkciju, mora mm, provoditi strateške istrage. Na temelju svega toga ne mogu ne, e, ne reći da joj čestitam na dosad obavljenom radu i na vođenju ureda i za vrijeme 2014. Ured je odgovorio na više od 23 pritužbe na izravne i, 300, i pokrenulo je 302, preko 325 istraga. Bez obzira na to, pokrenuta, pokrenuto je i 17 istraga na vlastitu inicijativu i to pokazuje koliko je ovo važno za Europsku uniju. Pravobraniteljica inzistira na većoj transparentnosti i na boljem upravljanju. I zbog toga um, čestitam na uh, naprecima koje ste ostvarili kad je riječ o pregovorima o TTIP-u, te uh, o uspostavi internog postupka sa vrlo jasnim pravilima i kriterijima o obveznom uh, registru transparentnosti, o tome što inzistirate na tome da to bude obavezno zatim o transparentnosti i e, sastavu stručnih skupina i to posebice kad je riječ o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja čini jednu trećinu proračuna Europske unije. Drago mi je da ste pokrenuli istrage i o kliničkim ispitivanjima te o poštivanju temeljnih prava, o kohezijskoj politici te o politici koja se odnosi na imigrante. Drago mi je da postoji danas i e, mehanizam za pojedinačne pritužbe. Mislim da ste obavili odvažan i e, dobar posao i prema mojem mišljenju smatram da e, treba odobriti ovo izvješće. No istovremeno bih istaknula da morate nastaviti raditi u istom smjeru i htjela bih istaknuti izazove koji su prema mojem mišljenju važni za naše građane. To je transparentnost u istragama i javnom zdravlju te pravo na zaštitu zdravlja zatim pristup e, osobama sa e, hendikepom europskim dokumentima, zatim obveza objave registra transparentnosti, zatim sve ono što se odnosi na trenutačnu izbjegličku krizu. Mislim da je e, jako važno da unaprijedimo transparentnost u vijeću te da pozivamo vijeće da radi na horizontalnoj direktivi protiv diskriminacije. Što se tiče Europske građanske inicijative ili e, odgovor na predstavke, moramo promovirati zakonodavstvo koje će osigurati poštivanje tih prava. I na kraju, čestitam na poslu koje ste odradili u ovoj godini. Zahvaljujem svim kolegama iz odbora za predstavke na dobroj suradnji i e, na tome što smo na temelju svih amandmana usvojili gotovo sve kompromisne amandmane. Hvala vam. Hvala vam, a sada dajem riječ gospođi O'Reilly, pravobraniteljici. Hvala vam. Dobro jutro svima i hvala gospođi Kavezon Ruiz i svim izvjestiteljima u Sijeni e, što ste u proteklih nekoliko mjeseci radili na ovom izvješću. E, ovo izvješće mm, jasno pokazuje podršku mm, uredu pravobraniteljice i strategiji i na to sam jako ponosna. Kao što sam više puta rekla, moj ured ne može funkcionirati kako treba bez suradnje parlamenta. I, ja i oni koji su e, bili na ovom mjestu prije mene, mi smo svi uvijek uživali podršku parlamenta. Mi smo mali e, ured sa manje od 80 osoba, ali imamo veliki zadatak obraniti građane Europe. I ja ću nastojati odraditi svoju e, ulogu i pomoći europskim institucijama da drže ritam sa sve većim očekivanjima e, europskih građana te s obzirom na sve događaje koji se događaju i to posebice u ovo zadnje vrijeme. Hvala vam svima na e, lijepoj suradnji i podršci. U našim odvojenim, ali komplementirajućim e, ulogama mi radimo direktno sa građanima koji nam se obraćaju ili kako bi potražili našu pomoć ili e, kako bi zaštitili svoja prava. Gospodin Timmermans je e, često govorio o vladavini prava i demokraciji i vladavina prava i demokracija se moraju još snažnije braniti i to u cijeloj Europskoj uniji Uvaženi zastupnici, ovo je drugi put da vam se obraćam na plenarnoj sjednici od kako sam e, stupila na ovu dužnost u listopadu 2013. Bila sam i u vašim odborima, u odboru za proračunski kontrol, za zapošljavanje, pravna pitanja i za građanske slobode, te naravno odboru za predstavke. Svaki puta sam, e, ste mi pomogli sa vašim znanjem i stručnošću. I to sam, vaše sam znanje i komentare unijela u ovu strategiju koju sada provodimo. Zahvaljujem komisiji što koristi moje proaktivne istrage. Koristim ovaj pristup strateških istraga kako bi pokrenula dijalog na najvišim razinama, kako bi se potakle institucije da e, rade prema najvišim standardima e, javnog upravljanja. No, Mm, moj ured mora uvijek djelovati na temelju pritužbi koje govorimo. Preko 20% pritužba e, se odnosi na odbijanje pristupu dokumentima. Transparentnost i e, pravo na pristup dokumentima koji je utemeljen u ugovorima moraju imati ključnu ulogu i u demokratskoj suradnji i, u, e, i kad je riječ o demokratskoj odgovornosti. Europska unija postavlja visoke standarde od mnogih zemalja članica i s obzirom na njezinu ulogu i s obzirom na njezin e, opseg to tako i treba biti i treba zapravo neprestano e, postizati sve više standarde. Hvala gospođi Kaveson Ruiz što se koncentrirala i na e, pitanje kružnih vrata. To je kad visoko pozicionirani dužnosnici napuste instituciju i zaposle se u privatnom sektoru. Tu naravno postoji prostor za sukob interesa. Mm, mi smo radili istragu e, o tome i došlo je do značajnih napredaka i komisija je po prvi puta objavila popis imena visoko pozicioniranih e, dužnosnika koji su napustili e, institucije i zaposlili se na nekom drugom radnom mjestu te podnijeli sve podatke o tome. Taj će popis se objavljivati svake godine u skladu sa pravilnikom o osoblju i zahvaljujem odboru za proračunski nadzor što je vodio računa o ovoj vrlo važnoj temi. Isto tako komisija je e, ostvarila značajan napredak i to zahvaljujući našim istragama kad je riječ o transparentnosti e, oko pregovora o TTIP-u. To je prema mojem mišljenju e, odličan primjer kako su parlament pravobraniteljica radili zajedno kako bi se osigurala prava našim građanima. Zatim transparentnost lobista. Ja pozdravljam i rad Junckerove komisije na tom području i pozivam da se učini još više. No ja sam svjesna e, da postoje problemi koji se odnose na duhanske sporazume o kojima će se razgovarati nešto kasnije i ja moram izraziti svoje žaljenje što komisija nije usvojila moje preporuke za e, proaktivnu objavu svih sastanaka sa svim predstavnicima e, industrije, a ne da, se da to radi samo opća uprava za zdravstvo. Trenutačni okvirni sporazum o kontroli duhana kojeg je Europska unija potpisala odnosi se e, u principu ispada da se uobičajena načela dijaloga i mm, kontrole na to ne primjenjuju. Zatim radili smo i na politike koje se odnose na etiku i drago mi je da je i Europska središnja banka objavila E, podatke o sastancima. I zahvaljujem gospodinu Drangiju što i on pokazao suradnju na svim ovim e, temama koja su ključne za povjerenje. Očekujem od komisije odgovor kad je riječ o mojoj istrazi o stručnim skupinama te e, od opće uprave za poljoprivredu o skupinama za civilni dijalog. Isto tako radili smo na tome kako naprediti transparentnost kroz, u javnim raspravama. Dakle, mora se objaviti registar Mm, koji će tražiti i dakle potpune financijske podatke i mm, svi moraju znati tko je dakle e, upisan na registar i tko ima pristup donositeljima odluka. E, hvala gospođi Ruiz što je spomenula i klinička ispitivanja, znam da joj je ta tema vrlo pitna. Ja nastavljam sa svojom istragom o objavi izvještaja o kliničkim e, studijima koji se odnosi na Humiru, to je jedan lijek koji vrijedi na više milijuna dolara. Isto tako, e, radimo na temama koje se odnose na temeljna prava građana Europske unije i migraciju. E, hvala svima e, na pozitivnoj ocjeni mog izvještaja nakon što je Frontex odbio uspostaviti mehanizam za pritužbu. Zahvaljujem komisiji što je uključila moje preporuke o mehanizmu te o postupanju sa ljudima koji se vraćaju iz Europske unije u svoje zemlje. Isto tako, gospođa Ruiz u svojem izvješću e, priznaje rad mojeg ureda u e, kohezijskoj politici, europskoj građanskoj inicijativi i e, o Europskoj konvenciji za prava ljudi sa invaliditetom. Osim toga, Pokrenuli smo paralelne istrage na razini Europske unije i na regionalnoj razini. Ove godine ću organizirati jednu visoku konferenciju u Briselu na kojoj ću pozvati sve nacionalne i regionalne pravobranitelje kako bismo razgovarali o temama koje su bitne na tim razinama. To neće biti samo prilika za nas na europskoj razini da naučimo iz njihovog iskustva, već i prilika za njih da im pokažemo kako funkcioniraju evropske europske institucije i kako se to dosta često ne primjećuje. Mm, dobit ćete i vi pozivnicu za tu konferenciju. Jako puno godina, oko 80% mojih preporuka se uvažavalo i znam da parlament, ističe da 20% mojih preporuka nije usvojeno u ovom izvještaju za 2014. No evo moram vas danas obavijestiti da je e, brojka porasla na 90% u 2015. To je vrlo dobar rezultat koji ne bi bio moguć bez e, podrška svih europskih institucija i agencija te posebice bez podrške ovoga doma prije nego što zaključim mislim da je važno da još jednom kažem koliko sam impresionirana visokim standardima europske javne službe na tisuću mm, predanih ljudi koji rade u institucijama i agencijama diljem europe većina njih naporno radi kako biste postigli najviši standardi i pokazuje pravu etičnost ljudi će vratiti povjerenje u svoju upravu kada budu vidjeli pozitivne promjene za njihove obitelji u svojem svakodnevnom životu to je uglavnom politički izazov ali snažna e, administracija koja djeluje prema etničkim načelima je naravno obilježje snažnih demokracija. ako želimo postići visoku razinu legitimiteta, europska administracija mora raditi prema najvišim standardima i slijediti načela etike, transparentnosti, učinkovitosti i odgovornosti. Moj zadatak kao pravobraniteljice jest da radim sa europskim institucijama i agencijama te sa parlamentom kako bismo to osigurali. I na kraju dopustite mi da na kraju zahvalim izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni, tajništvu i osoblju e, na svim e, podrškama pruženim na pripremi ovog izvještaja. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ imam gospodin e, Timmermans. Hvala vam. Ja bih zahvalio izvjestiteljici Kaveson Ruiz o odličnom izvješću o godišnjem izvješću o djelovanju Europske pravobraniteljice za 2014. E, Ured pravobraniteljice se bori protiv lošeg upravljanja i to je od ogromne važnosti. To je naš zajednički cilj i u tom smislu španjolski prijevod riječi ombudsman, pravobraniteljice, e, jako lijepo opisuje zapravo zadatak te e, institucije. Stoga bih iskoristio ovu priliku da zahvalim pravobraniteljice na njezinim naporima i da joj zahvalim na odličnoj suradnji s našim tijelima te na odličnom radu. Ovaj izvještaj komentira važnost rada Ureda pravobraniteljice kad je riječ o osiguranju transparentnosti javne uprave. Dopustite mi da vas podsjetim da je komisija definirala vrlo visoke standarde kad je riječ o transparentnosti, da je poduzela vrlo važne korake u tom smjeru i vidim da je to priznato u izvještaju. Na primjer, odlučili smo da ćemo od 1. prosinca 2014. svi povjerenici, članovi njihova kabineta i glavni ravnatelji moraju objavljivati podatke o sastancima sa dionicima i lobistima. Osim toga, komisija je osigurala E, visoku razinu transparentnosti kad je riječ o pregovorima o TTIP-u. To recimo pokazuje dinamiku naših odnosa sa parlamentom. Komisija pozdravlja e, da su pravobraniteljica i odbor za predstavke pohvalili komisiju za takav proaktivan pristup a ja moram zahvaliti e, i parlamentu što je preuzeo tako aktivnu ulogu Komisija je prihvatila većinu preporuka pravobraniteljice, pogotovo kad je riječ o pitanju kružnih vrata i prošle godine smo usvojili prvi godišnji e, izvještaj o visoko pozicioniranim dužnosnicima te o njihovom zaposlenju nakon što napuste institucije. Komisija isto tako se obvezala da će unaprijediti funkcioniranje i transparentnost stručnih skupina. Osim toga, postoje druga važna područja u kojem je komisija poslušala preporuke pravobraniteljice. Na primjer, učinili smo jako puno toga kako bi europska građanska inicijativa bila jednostavnija. Zatim u prijedlogu za graničnu i obalnu stražu komisija je uključila mehanizam za pritužbe kad je riječ o kršenju temeljnih prava. Eto, time pokazujemo da smo uzeli u obzir preporuke pravobraniteljice kad je riječ o istrazi o Frontexu u principu mislim da smo učinili ono što je ona tražila od nas. I ovo me dovodi e, do e, stopi sukladnosti. Mislim da imamo dosta visoke stope. U 2014. to je bilo 86% a drago mi je da sam danas čuo da je pravobraniteljica K rekla da će za 2015. to biti e, preko 90%. I naravno nastojat ćemo još popraviti te brojke. I drago nam je da su brojke ovako dobre, zato što e, zapravo nas se istražuju u 60% svih slučajeva. Stoga je jako važno da mi učinimo sve što možemo kako bismo se približili brojci od 100%. Naravno, kroz godine će se te stope mijenjati zato što su i zaključci pravobraniteljice drugačiji svake godine. No, e, komisija shvaća preporuke i primjedbe pravobraniteljice vrlo ozbiljno. Evo, moram spomenuti jedan slučaj e, u kojem se nismo složili, a zapravo kasnije ćemo više govoriti o sporazumima sa e, duhanskom industrijom. I na kraju želim zahvaliti e, izvjestiteljici i vama pravobraniteljici na ovoj raspravi i moram vam reći da se komisija veseli e, što ćemo nastaviti odličnu suradnju sa e, pravobraniteljicom. A moja osobna primjedba jest da gospođa O'Reilly doista zavređuje naslov Defensora del Pueblo ili pravobraniteljica. Hvala vam, a sada na dvije minute dajem riječ predstavnicima političkih klubova, prvi je gospodin Valesa. Hvala vam. Najprije želim zahvaliti gospođi O'Reilly na njezinom radu. Ne samo za 2014. godinu, već otkako je stupila na tu dužnost. Već je od tada njezin e, rad izniman. U odboru za predstavke smo pripremili izvještaj o godišnjem izvješću o djelovanju e, europske pravobraniteljice i dakle to izvješće nije samo sažetak i e, pozitivna ocjena njezina rada već nam to služi i kao podsjetnik institucijama da budemo e, više otvoreni prema našim građanima i da moramo ako želimo uh, raditi prema najvišim standardima svi se moramo neprestano truditi drago nam je pravobraniteljica uh, pokreće istrage na vlastitu uh, inicijativu strateške istrage i mislim da je to vrlo dobar alat ja bih podržao pravobraniteljicu u njezinim nastojanjima da ostvari veću transparentnost i da uspostavi registar transparentnosti Zapravo taj je registar uspostavio zajedno Europski parlament i Europska komisija i tim se registrom želi odgovoriti na bojazni naše javnosti. Preko 7000 e, organizacija se e, dobrovoljno upisalo u registar. A e, evo u posljednjih tjedan dana ih se još 49 upisalo. To pokazuje da postoji volja da se riješi problem nedovoljne transparentnosti ja vjerujem da podaci koji su e, sadržani u registru e, da je to e, veliki korak prema naprijed i da će to nama koji donosimo odluke omogućiti bolje razumijevanje što zapravo moramo učiniti u europskim institucijama i u cijeloj europskoj uniji. Hvala vam gospođo pravobraniteljice, hvala vam puno na vašem odličnom radu. Hvala. A sada na jednu minutu, minutu riječ ima gospođa Mici. Hvala vam. Više od 23% građana je zatražilo pomoć od Europske pravobraniteljice. Taj veliki broj pokazuje koliko pozornosti pravobraniteljica posvećuje građanima. Poštivanje e, građanskih prava su e, za nas važni, a europske institucije moraju biti učinkovitije i više pomoći. No, ne smijemo se zavaravati. Europske institucije, institucije još uvijek moraju učiniti mnogo više ako žele zadobiti povjerenje građana. Moraju insistirati na standardima e, dobrog javnog upravljanja i na najvišim standardima. Odbor za predstavke može pomoći e, da se građani dovedu u samo središte procesa donošenja odluka. Drago mi je da je pravobraniteljice O'Reilly i e, izvješće gospođe Ruiz da su ovako dobri. Hvala vam, sada gospodin Marijas. Krija Proedre, χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της κυρίας Σοράγη. Gospođo predsjedavajuća, ja bih želio pozdraviti našu ombudsmanicu gospođu Rajli i čestitati je na ponovnom izboru. Kao što smo vidjeli, u, kod zaštite ljudskih prava i prava naših građana veliki su napreci postignuti. Osim toga smo vidjeli puno više transparentnosti u svim institucijama, a ne samo u europskim institucijama, nego i u svim ostalim formacijama i tijelima koja djeluju poput trojke i vidjeli smo da transparentnost ide od samog e, vrha do same baze, do običnih ljudi. Također vidjeli smo i njezino djelovanje zajedno sa Europskom središnjom bankom. Naša ombudsmica ombudsmanica je poslala pismo Europskoj središnjoj banci u vezi irske bankarske krize i isto tako se aktivirala i u svim ostalim stvarima koje se tiču aktivnosti trojke. Zatim pozabavila se i sukobom interesa između Europske središnje banke i institucija koje u kojima su mnogi dužnosnici prelazili, zapošljavali se. Zatim pozabavila se sa transparentnošću svih ugovora koji se dogovaraju i o kojima se pregovara. To su vrlo važne stvari. Povećanje problema koje su izazvali migracijski tokovi i uloga Frontexa, zatim te tip i ostali sveobuhvatni sporazumi o trgovini Evropske unije, SAD-a i ostalih, sve su to područja rada na kojima je djelovala. I stroga pravila koja je ona provela i nameće će nedvojbeno donijeti puno više transparentnosti u ono što se zove tajna diplomacija. Građani moraju imati uvida u dokumente koji napokon nastaju u njihovo ime i za njih. Prema tome, nadamo se da ćete svoj dobar način i dalje rada zadržati i nastaviti. Hvala, gospođa Wikström. Hvala lijepo. Željela bih čestiti Evropskoj ombudsmanici Emilio Rajli na njenom izvrsnom poslu. Osobno zahvaljujem Emili na dobroj suradnji između vas i vaše institucije i mog odbora. Uvijek je veliko zadovoljstvo raditi s vama. I pozdravljam apsolutno da je povjerenica se da se naša ombudsmanica koncentrirala na pitanja transparentnosti i otvorenosti kao jamaca za dobru upravu. Naravno da pučka pravobraniteljica Evropske unije, dakle naša ombudsmanica, mora poticati e, i sve institucije i javnu upravu da budu ne samo otvorenije nego i prijazniji i bliži građanima kako bi građani imali puno više povjerenja u svoju upravu. Jedna godina koja je posebno važna, 2014. je bila i tada rad kojeg je započela naša ombudsmanica prema Frontexu, koji se naravno prošle godine posebno nastavio, jer znamo da Frontex mora biti dobiti materijalne i ljudske resurse pojačane kako bi mogao zaštititi naše vanjske granice, kako bi na području čitave Evropske unije mogao izvršavati svoje zadaće. Stoga posebno pozdravljam što komisija i mišljenja ombudsmanice, što je preuzela mišljenje ombudsmanice o Frontexu i što je mehanizam koji bi stupio na snagu kod moguće kršenja ljudskih prava također preuzela taj model takvog jednog mehanizma od ombudsmanice iz njenog izvješća. Švedska je zemlja koju najbolje poznajem, a u Švedskoj se vidi da je u odnosu na ulogu europskih institucija postoji još jako puno neznanja među stanovništvom, a to izaziva popriličan nemir, jer to je ograničava mogućnosti građana da se aktivno sudjeluju. I sad pitanje u kojoj mjeri, e, kako će oni ako se ne aktiviraju uopće djelovati i na pravi način djelovati na svoju upravu Evropske unije. Jer napokon to je i cilj svake demokracije, upravo da bude uprava blizu, bliska građanima i da građani izravno mogu mogu sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti i sudbine. Prema tome mislimo da je rad gospođe Emilio Rajli silno poboljša upravo ove pretpostavke za demokratski rad i za jačanje dijaloga sa našim građanima kako bi ljudi bolje znali i bolje poznavali i znali što se događa. Mislim da je krajnje vrijeme da zajedno otvorimo jednu diskusiju, još širu, kako bi građani ne samo u pojedinim dijelom, nego čitavoj Evropskoj uniji više naučili o radu svoje uprave. Hvala lijepo, a gospođo Wikström sada, hvala lijepo, a sada na minutu gospođa Albiol Guzman. Hvala. Ako je nešto iz ovog izvještaja jasno, to je nedostatak transparentnosti Europske unije. Kako se nekima vrata utvaraju samo tako, ali se s druge strane se e, zatvaraju u nos e, građanima i građankama. U izvještaju se vidi da je to bilo posebice ozbiljno u slučaju pregovora o TTIP-u. Pravobraniteljica je morala otvoriti dvije istrage kad je riječ o e, nevoljkosti da se objave dokumente, a s druge strane zainteresirane skupine su imale privilegirani pristup tim dokumentima. I s tom se novitošću nastavlja. Zastupnice, ako žele, zastupnici i zastupnice, ako žele vidjeti te dokumente, moraju ući u zatvorenu i zaključanu sobu. Moramo potpisati da ćemo e, čuvati tajnu o tome što tamo pročitamo i najozbiljnije i dalje ne e, dopuštaju raspravu o građanskoj inicijativi koja je već prikupila više od 3 milijuna potpisa protiv TTIP-a. Hvala lijepo. A sada na dvije minute gospođa Auken, izvolite. Hvala lijepo. Hvala vam. E, ja mm, pozdravljam izvjestiteljicu e, na odličnom izvješću i zahvaljujem Emily što je bila stvarno na visini zadatka, baš ono što smo očekivali kada smo te izabrali. Željeli smo e, da institucije kontrolira prava pravobraniteljica koja neće mm, se oslanjati na politiku. I sada vidimo da su sve institucije počele shvaćati da to tako mora i biti. Ja neću ponoviti ono što su rekli ostali i naravno slažem se sa njima. I drago mi je da ti možemo čestitati na svemu što si učinila i kad je riječ o Frontexu, o transparentnosti. Dobro, barem malo transparentnosti smo uspjeli postići oko TTIP-a, na primjer. I želim ti zahvaliti na neprestanim naporima da postignemo što bolje upravljanje. Dobra uprava znači da građani dobivaju dobru uslugu. To mora biti srž. Građani moraju dobivati jasan odgovor, brzi odgovor i građani se moraju osjećati sigurni u sustavu koji e, dobro funkcionira. A to nije baš uvijek bio slučaj. Problem sukob interesa on uopće ne bi trebao postojati, a s druge strane i dalje se događa u brojnim institucijama. S jedne strane, ja ću e, dati izjavu o svojem sukobu interesa, to jest o nepostojanju sukoba interesa i time ću sve riješiti. Tako razmišljaju dužnosnici. Nas ne interesira jesu li te e, osobe vjerne svojim supružnicima ono što nas, europske građane, zanima jest da ne postoji niti sjenka sukoba e, interesa, a kad je riječ o Europskoj agenciji za lijekove, mislim da to još uvijek nije baš dobro riješeno. E, mislim da se Arhuška konvencija ne provodi dobro u Europskoj uniji. Naravno, ne poštuje se baš niti u zemljama članicama. Jer i zemlje članice su te koje bi trebale e, kontrolirati provedbu, a mislim da bi pravobraniteljica trebala i njih kontrolirati. i molim te da nastaviš s ovakvim e, radom. Gospođa Evina, minutu i pol. Hvala, predsjedavajuća. Ja također želim zahvaliti gospođi Emilio Rajli, ombudsmanici, na odrađenom poslu. Ona se mnogo zalagala. Bila je vrlo efikasna, njezino zalaganje je bilo jako važno u većoj transparentnosti, u postizanju veće transparentnosti institucija. Htjela sam govoriti upravo o transparentnosti već smo rekli da najveći broj istraga tiče se upravo zahtjevom za e, informacijama i pristupu dokumentata. Vrlo često se takvi zahtjevi odbijaju. E, želim posebice govoriti o tome da trebamo više istraživati kako se troši novac strukturalnih fondova. E, ti fondovi sve do danas nisu dobili mehanizam kvalitetne kontrole i čak i kad takav mehanizam nadzora postoji, na primjer u sustavu audita, revizije, vrlo često dolazi se do situacije kad je kontrolirano tijelo i kontrolor. Dakle, radi se o nečemu što nema nikakvu dodatnu vrijednost za društvo. Tu e, mislim na e, projekt, na primjer željeznice koja brzinski povezuje, na primjer Torino ili one. Radi se o projektu protiv kojeg je lokalna populacija i to već godinama. Taj projekt financira se fondovima Europske unije. Zato pozivam ombudsmanicu da razjasni ove aspekte u uskoj suradnji sa revizijskim sudom kako bismo uklonili premalu transparentnost koja još uvijek postoji i kako bismo to učinili kroz naš rad. Hvala. Thank you for two minutes. Hvala lijepo. A sada na dvije minute gospodin Michel Lebreton. Hvala lijepo, predsjedavajući U ovom izvješću riječ je o radu gospođe Obmotmanice za 2014. Vidimo da je pokušala poboljšati transparentnost u Europskoj uniji. U tom smislu je poduzela dvije inicijative koje apsolutno moramo pozdraviti. Kao prvo, lobiranje. I to je uspjela zapravo utemeljiti jedan budući registar za sve lobiste, registar transparentnosti u kojem će se zapravo sve grupe za lobističke morati unutra evidentirati. Ona za sada ne može uspjeti, to je jasno, sve, baš sve unutra unijeti, ali barem se bori, zato i pokušava. Druga stvar je njezin nastojanje da se popravi razina transparentnosti u radu javne uprave. E, rezultati zatim kliničkih istraživanja kojima se ona posebno bavi bi trebali dozvoliti da se lakše može sagledati kako su lijekovi dobili dozvolu za prodaju na tržištu i da javnost ima puno više uvoda u to, uvida u to što rade farmaceutske korporacije. Međutim, kod e, pregovora te a nije puno uspjela. Jasno, došlo je do stanovitog poboljšanja i uopće se to tematizirao taj, taj problem, ali sam pristup dokumentima za evropske zastupnike i dalje prilično nemoguć, da tako kažemo. Prema tome, tu vidimo da je komisija i dalje vrlo netransparentna i da nam brani svaki pristup čak ni nacionalni zastupnici naravno nemaju pristupa. A pritom život građana u Europi će biti definitivno e, izmijenjen i sasvim sigurno će se te tip na njihov život i na sve ostalo odraziti. Osim toga, gospođa ombudsmanica se jako zauzela i za u ovoj migrantskoj krizi za jednu bolju ulogu Frontexa i za e, općenito bolji pristup u toj te, e, problematici kako će Frontex osiguravati naše granice. Hvala lijepo, a sada gospođa Morvaj. Ovo je ponovno jedan veliko prijepodne ovdje u Briselu, u Europskom parlamentu. Vidimo da je raspoloženje opet jako dobro jer danas govorimo o ombudsmanici koja predstavlja svoje godišnje izvješće. E, međutim, ovdje moramo, naravno, znamo da je riječ o profesionalnom poslu i da se ovdje neće ni u kom slučaju nikakva ideologija politička ni bilo kakva druga u to umješavati, u to izvješće ombudsmanice. Temeljno pitanje je uvijek kako ćemo učiniti život u Europskoj uniji demokratskim, kako ćemo približiti javnu upravu više građanima, kako bi građani ponovno stekli povjerenje u europske institucije. A osim toga bavimo se i svim aktualnim temama kao što je i migracijska kriza i kako danas e, dan građani Europske unije reagiraju na pitanje migranata i izbjeglica ali mi znamo da koliko god bili dobri i spremni na pomoć uvek građani Evropske unije ne mogu svemu pomoć, ne mogu sve primiti. I mislim da bi se to trebalo u cilju jačanja demokracije isto uzeti u obzir i da se moraju poštivati i one nemogućnosti mnogih građana da premda žele pomoći više nisu u stanju. Ali prema tome mislim da se tu krše pravila naših građana, prava, temeljna prava naših građana, onih država koja bi željele pomoć, ali više ne mogu. I ono što smo mi recimo u Mađarskoj doživjeli, Eh, je činjenica da ćemo, mi ćemo vam pokazati šta je demokracija, ja ćemo vam sa svojim referendumom ja, reći što naš narod misli o tom pitanju i kako nas tretiraju glede izbjeglica. Hvala lijepo, sada gospodin Jar. Hvala lijepo. Ja želim čestitati gospođi Orajli na ponovnom izboru i želim pohvaliti njezin, njezinu suradnju s našim odborom Petijem koji je mislim jako, jako dobra i kad bi se davalo tri zvjezdice za jako do, za dobar, dobru suradnju s odborima vi bi dobili uvijek još jednu zvjezdicu više jer je vaša suradnja s nama sjajna. Inače, u ime i svog kluba zastupnika mogu reći da su težišta vašeg rada pravilna, a to je recimo nedostatak transparentnosti. Jer nedostatak transparentnosti vodi do e, različitog, e, različitih glasanja, glasina koje počinju kolat, a poslije toga dolazi do gubitka povjerenja. Tu upravo vidimo da se događa s našim građanima kod najvažnijih pitanja kao što su pregovori o TTIP-u. Ja znam da je zahvaljujući upravo naporima naše ombudsmanice i našeg odbora i našeg parlamenta se postiglo da do dobijemo jednu prostoriju za čitanje gdje se ipak dolazi do jednog dijela materijala iz e, pregovora o TTIP-u i molim naše kolege da to i koriste tu mogućnost. Nadalje, kod konkretnih provedbenih postupaka molim da se pazi uvijek na to da bilo koje provedbeno rješenje bude praktično i vijalno i da parlament to može iznijeti. Zatim, gdje su nam rezerve? Mislim da su tamo e, gdje, kako bismo mi Dakle, na tom području gdje ćemo brže proslijediti tužbe, pritužbe, žalbe naših građana i to pravim institucijama, europskim institucijama, sudovima i kome već treba. Prema tome, u tom smislu smo mi jedan složan i zajednički tim koji mora i dalje u cilju u interes eh, u cilju ostvarenja interesa naših građana surađivati vrlo tjesno. Hvala lijepo. Prihvaćate li plav karton? Gospodine Jar, od gospodine Frunzulice. Izvolite, imate 30 sekundi za nje odgovor. Hvala vam. Dragi kolega, kao što znate, ombudsmanica je pokrenula čitav niz različitih istraga 2014. i 2015. Kad uzmemo obzir ovu strašnu situaciju s migrantima i izbjeglicama tu krizu koja je podijeli evropske zemlje, zar ne mislite da bi evropska ombudsmanica trebala pokrenuti istragu o tome u kojoj mjeri zemlje članice poštuju šengenski šengenski porezom, šengenski e, kodeks i kako građani na to reagiraju i šta misle građani o tome. Da, ja mislim da je dobro da se naša ombudsmanica time bavi, a drugo da budemo otvoreni sa migracijskom krizom, imamo ogromni problem u Europskoj uniji. Ono što me posebno ljuti je da kad su teške situacije obitelji obično zbiju redove i djeluju ko jedna, a ovdje u Europskoj uniji ko da se učini, dogodilo upravo suprotno. I zbog toga izričito podupirem napore gospođe ombudsmanice, a nadalje mislim da bi svi trebali gremi Europske unije, sve vrhunske institucije kao što je vijeće, Komisije komisija i parlament sjesti zajedno i naći jedno zajedničko rješenje. Jer građane ne zanima ništa drugo nego da nađemo rješenje i da se konačno odmaknemo od te krize. Hvala lijepo, a sada gospođa Gijom na minutu. Da, prilično je teško u samo jednoj minuti uh, govoriti o svim djelatnostima naše ombudsmanice jer su njene djelatnosti vrlo, vrlo raznolike i vrlo široke. Mislim da iskazuje, da pokriva kompletnu paletu svega ono što može zanimati, brinuti ili pogađati naše građane, na čemu je čestitam. Ja bih se zadržala samo kod dva velika težišta njenog rada, a to je transparentnost i lobiranje. slažem se s tim da se mora govoriti javno o sukobima interesa ako želimo zadržati povjerenje građana. Stoga isto tako treba govoriti javno i o kodeksu, etičkom kodeksu. A to u tom kontekstu bih ponovno spomenula i Front Nacional. Jer vidimo od 2011. te neke teške situacije se nastavljaju, a mi smo dovoljno naoružani da bi na pravi način mogli e, djelovati. Što činiti ako vijeće recimo ne radi na pravi način i ne objavi ovaj, registar transparentnosti svih lobista? Pa zato pitam se ne bi li mogli neku neovisnu instituciju ostanoviti koja bi objavljivala sve takve lobiste kako bi se znalo što i kako djeluje na upravo našu industriju i sve zainteresirane. Hvala, gospodin Gerike sad. Hvala. I ja bih želio prvo vama, gospođo Rajli, čestitati na ponovnom izboru i zahvaliti na naporima koje ste uložili u ovaj posao. I rezultati vašeg rada i ovo izvješće koje sam danas podnijeli pokazuje kako su sjajni rezultati za građane Europe koje ste postigli. To je jedan pristup koji ja mogu u ime konzervativaca samo poduprijeti. Osim toga mislimo da je jako dobro da vas e, kao jednu stručnjakinju sa nacionalnim bogatim iskustvom na tom području imenujemo na tu dužnost. Osim toga mislimo da je dobro što vaše dužnosti dajete i politički profil kad ste recimo u Strasburgu govorili o temi TTIP, onda ste i potegnuli na vlastitu inicijativu to izvješće i tu temu, da vidite da li se komisija kod tih pregovora pridržava načela transparentnosti i demokratičnosti. U svakom slučaju puno vam hvala na naporima koje ste uložili u ovu dužnost i što ste toj dužnosti koja još uvijek nije dovoljno poznata svim našim građanima pridali puno više težine i transparentnosti. Hvala. A sada gospođa Bečera. Hvala vam. Hvala vam gospođo potpredsjednice, dobro nam došla gospođa O'Reilly. E, iznimno mi je zadovoljstvo što vam mogu poželiti dobrodošlicu u ovaj dom i mi iz odbora za predstavke, vi ste zapravo naš alter ego u pružanju usluga europskim građanima. Drago nam je da možemo e, ovako lijepo i koordinirano surađivati sa vašim uredom i to obogaćuje i nas i vas. Znate zašto? Zbog vaših rezultata i zbog vaše odlučnosti. Vi ste doista unaprijedili funkcioniranje cijele europske uprave i jako nam je to e, drago i rezultati su stvarno zadovoljavajući. Od kružnih vrata do transparentnosti u pregovorima sa TTIP-om i kliničkim ispitivanjima taj kritički e, pogled na e, Frontex te do poštivanja temeljnih ljudskih prava u svim tim područjima ste ostvarili značajne e, rezultate. Želim vam zahvaliti u osobno ime i na tome što ste radili na području migracije i pitanjima azila i u 2014. i u 2015. kada je došlo do velike izbjegličke krize. Vi razumijete europske vrijednosti i potrebe da se pruži odgovor na ove probleme. U nekim od prošlih situacijama smo govorili o posebnom karakteru koji ste vi donijeli u ovaj ured i na vašu dužnost. Mm, drago mi je da radite odlučno i ne mogu nego vam zapljeskati i stvarno čestitati na odličnom radu. Hvala, a sada na jednu minutu gospođa Kuneva, izvolite. Hvala. Predsjedavajuća. Ured ombudsmanice je jedna od rijetkih institucija kojoj se građani mogu obratiti u koju oni imaju povjerenje u trenutku krize. Mi trebamo osigurati da se ljudska prava i temeljna prava poštuju. E, to je vrlo važno kad se govori o ljudskim pravima migranata u trenutku kad imamo veliki protok migranata kroz Europu. E, ona se zalaže za povećanje transparentnosti, mi to podržavamo. E, izvješće na vlastitu inicijativu ombudmanice na operacije Frontexa ticao se i također i e, nas, a također je e, se bavila registrom, registrom transparentnosti. Ovo je područje koje vi pridete veliku važnost kao i kontroli vanjskih granica Europske unije. Ljudi imaju pravo očekivati da se njihova prava poštuju i to je na eh, isto slučaj između moje države i Makedonije. Hvala. Gospodin Arnot, na jednu minutu. Hvala. Nisam ovdje kako bih kritizirao muduzmanicu koja se bavi teškim poslom u teškim uvjetima. 46% e, ljudi nema povjerenje u Europsku uniju, a u Jedinoj kraljevini sigurno je taj postotak puno veći. Imamo mnoge slučajeve kružnih vrata, visokopozineznih dužnosnika, imamo vrlo nizak postotak dužnosnika koji su sankcionirani kada su e, postupali neprikladno. E, imali smo slučaj Beatlesa kad su na kraju svojih nastupa rekli, e, dragi e, slušatelji, mi bismo vas poveli kući, ali nemamo više tu mogućnost. Dakle, ja mislim da Britanci bi e, stvarno mogli biti sada tretirani kao gledatelji kad bi došli u Briseli i vidjeli svakodnevno ono što ja vidim. Kad bi samo mogli vidjeti sve ekscese ovog mjesta. 23.6. oni će sigurno glasovati za izlazak iz Europske unije. Hvala. Sljedeći govornik na minutu i pol, gospođa Estaras Fragut. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Najprije želim čestitati Emily O'Reilly, našoj pravobraniteljici, na odličnom radu. Njen konačni cilj je da europske institucije pružaju što, što je moguće bolju javnu upravu građanima te naravno zajamčiti poštivanje prava građana. Mnogo smo govorili o transparentnosti to e, stvarno jest jedan od najvećih ciljeva i e, najveći broj pritužbi se podnosi upravo na to. Čestitam vam na e, svom, na vašem radu i kad je riječ o novim postupcima i novim mehanizmima koje ste uveli. Čestitam i na imenovanju posebnog koordinatora za istrage na vlastitu inicijativu. Jedan od ciljeva ovog ureda jest ostvarivanje dobre uprave ako jedno javno tijelo, javna institucija ne ispunjava ciljeve, to treba istražiti. Pitam se, što će se dogoditi sa direktivom o diskriminaciji? Ona je već šest godina zablokirana u vijeću ili činjenica da se ugovor iz Marakeša nije ratificirao, dakle ugovor iz Marakoša koji bi dao pristup e, slijepim i slabovidnim osobama objavljenim e, tekstovima. Meni je drago da ste vi e, predani i e, konvenciji UN-a o osobama sa invaliditetom. Ja vas molim da pozovete zemlje članice koje blokiraju tu direktivu i e, ugovor iz Marakeša da to napokon odblokiraju zato što će to značiti da napokon ispunjavamo sve naše obveze. Hvala na dvije minute, gospođa Curtin Darling. Hvala predsjedavajuća, hvala gospođo Rajli i zahvaljujem izvjestitelju. Ovo izvješće pokazuje ključnu ulogu koju igra ombudsmanica u Europi u osiguravanju europske demokracije i misija je ombudsmana da se čuje glas građana. U novom mandatu ombudsmana je pokazila jasno zalaganje za veću transparentnost, za zaštitu temeljnih prava i za djelovanje u korist javnosti. Ombudsmanica je provela mnoge istrage vezane uz pregovore o TTIP-u i zato smo postigli veću transparentnost u odnosu na prošlosti e, trgovinske politike Europske unije. E, mnogo je dokumenata objavljeno, dan je već veći pristup dokumentima. E, vezano uz TTIP moramo pokazati da ovakve slavljene institucije kao što su NHS, Nacionalni zdravstveni sustav, u Ujedinoj kraljevini nisu u opasnosti. Transparentnost je važna kako bismo imali povjerenja u trgovinsku politiku. E, Vlada Ujedinjene kraljevine može mnogo naučiti od vas, gospođo O'Reilly. I e, trebaju svakako uzeti u obzir vaš savjet vezano uz nacionalni zdravstveni sustav u sklopu pregovora TTIP-u. Građani su zabrinuti zbog zaštite temeljnih prava e, izbjeglica. O tome se govorilo u odboru peti e, unutar parlamenta i govorilo se tome i u uredu ombudsmanice. I zato pozdravljam uspostavu mehanizma za migrante e, čija temeljna prava i ljudska prava trebaju biti poštovana i sa strane Frontexa. Što se tiče kliničkih ispitivanja i trebaju oni biti objavljena i samo tako ćemo imati proaktivnu transparentnost i osigurat ćemo e, da idemo još korak dalje prema osiguravanju e, važnih lijekova za teške bolesti i to po pristupačnim cijenama. Čestitam ombudsmanici na njezinim dostignućima i e, svakako je potičem na to da nastavi na tom putu u svom petogodišnjem planu do 2019. godine u korist svih nas za dobrobit svih građana pozdravljamo suradnju s vašim timom u budućnosti. Hvala. Imate plavi karton, gospođo, od gospodina Arnota. Želite li prihvatiti pitanje? Gospodine Arnot, imate 30 sekundi, izvolite. Hvala. Znam da vi dajete jamstva vezano uz TTIP i govorili ste o nacionalnom zdravstvenom sustavu, ali to je drugačije odnosno na ono što Unija kaže vezano uz eh, pravni savjet E, o kojem se govorilo prije nekoliko dana. Mislite li da bi se taj e, savjet trebao odbiti, e, posebice kad se tiče sindikata? Hvala. Vi vjerojatno niste shvatili što sam rekla. Ja sam rekla da treba javnost imati povjerenje u trgovinsku politiku, a ovdje se radi o pravnom savjetu, ne radi se o unisonu nego o o Vlada Ujedine kraljevine treba sama uzeti svoj pravni savjet kad se radi o nacionalnom zdravstvenom sustavu u sklopu pregovora e, o TTIP-u. U Ujedinoj kraljevini e, postoje kampanje za to, a sada je taj savjet objavljen sa strane vlade Ujedine kraljevine. A sada gospođa Tomašić. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih čestitala europskoj ombudsmenici Emily O'Reilly na ponovnom izboru na tu dužnost za nje su barem zasad vrlo impresivni rezultati a razina posvećenosti kojoj smo svjedočili od njezinog stupanja na dužnost jamac je da nas čeka još puno kvalitetnih inicijativa. prije svega pozdravljam njezin angažman na području transparentnosti europskih institucija. europska komisija previše puta pala na ovom ispitu a očiti su primjer pregovori o ttip u predstavnici eu institucija kojima su poslovično puna usta digitalnog tržišta, moraju shvatiti da digitalno doba nije značajno promijenilo samo ekonomiju nego i politiku. dogovori iza zatvorenih vrata dok javnost tapka u mraku relikt su prošlosti. hvala Emily o'reilly što ih na to podsjeća. Imate plavi karton, hoćete li ga prihvatiti? Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Poštovana kolegice, vi ste govorili o nedostatku transparentnosti um, u Jedinoj kraljini vezano uz TTIP. Možete li nam dati objašnjenje toga kako vi smatrate da bi se trebali voditi pregovori vezano uz taj pa kolegice sve što se radi iza zatvorenih vrata čak ako se radi u najboljoj namjeri pošteno ljudi sumnjaju u to. ako radite pošteno nema razloga da to ne bude transparentno jer svi smo mi građani ove unije i svi mi želimo najbolje našim građanima Hvala na i Hvala. I ja bih se želio priključiti zahvalama koje su ovdje do sad izgovorene e, našoj ombudsmanici, na gospođi Emilio Rajli, na svom dobrom poslu koji je obavila. Posebno bi se zahvalila na učinkovitosti njenog ureda, jer kako imamo informacije, ona ima samo 67 zastupnika zastupnika. Kad vidimo koliko ima u nacionalnim uredima javnih pravobranitelja ili koliko ima u drugim europskim institucijama svih mogućih suradnika, a kako puno manje postižu od gospođe Rajle, mislim da bi trebala dobiti puno više zaposlenika kako bi mogla lakše i bolje još raditi. Mi imamo inače još jednu želju i nešto što smo htjeli ovdje posebno naglasiti. U Lisabonskom ugovoru se govori o zakonodavstvu i zapravo cijela priča je o tome da Evropska unija dobije bolje propise i da ti propisi budu demokratski i transparentni. Međutim, mi želimo, mislimo da gospođa O'Reilly jako puno na tome radi, ali postoje još uvijek očito kočnice koje spriječavaju da naša javna uprava bude onakva kako to naša ombudsmanica pokušava postići i to želi. I zbog toga naši građani Evropske unije imaju problema gube povjerenja, a zbog različitih drugih manjaka u zakonodavstvu Evropske unije građani nemaju dovoljno pristupa Europskom sudu gdje mogu svoja prava zaštititi. Tu treba vjerojatno pomoći gospođi O'Reilly. Hvala gospođa Nirada. Hvala. Pozdravljam ovo izvješće gospođe Emilio Rajli, Bosmanice i čestitam joj na odlično određenom poslu. Jasno je da je vrlo važno imati ovakav ured posebice kad razmišljamo o nekim slučajevima kao što je na primjer izvješća o zajedničkoj ribarstvenoj politici i e, kada se osigurala transparentnost i dostupnost dokumenata. Kad je komisija odbila potpuni pristup dokumenata, a sada mora e, cijeli proces biti transparentan. Naravno, ista stvar kod TTIP-a. Vrlo je važno da obucmanica ima pravo, odnosno moć, da neke skupine natjera e, dati odgovore u slučaju eventualnih sukoba interesa. Neki su građani bili prilično sumnjičavi kod TTIP-a i to s pravom. E, govorilo se o ulozi gospođe O'Reilly kad je vršila pritisak na komisiju i kao rezultat oni su morali objaviti pismo irske vlade vezano uz korupciju. E, znam da je odradila odličan posao i mnogo više nego što je danas rečeno. Ipak jasno je da njezin urez funkcionira jako dobro i da radi u korist građana Europe. Hvala. Sljedeći govornik na minutu, gospođa Winberg. Man. Uppfattningen om vad internationellt skydd för flyktingar innebär. Dakle, Različita mišljenja su, postoje o međunarodnoj zaštiti izbjeglica, kao što znamo. A i dalje još se ta mišljenja razdvajaju. Problem je što mnoge izbjeglice koje stižu k nama i nisu izbjeglice pred ratom, nego su izbjegli, migranti koji dolaze zbog teškog ekonomskog stanja i zbog toga de facto nemaju pravo ostati živjeti u Europi. Prema tome moraju računiti time da će biti prinutno vrađeni, vraćeni u svoje zemlje. A ta vrsta vraćanja tih ljudi se vrlo često mogu onda tumačiti kao kršenje ljudskih prava. Zbog toga je Europska ombudsmanica tražila da se u Frontexu ustanovi jedan mehanizam za pritužbe, a to je, mislim, rezultat sve skupa jedne potpuno nerealistične politike jedne men, taj prijedlog mi se upravo pokazuje da sa tim mehanizmom je dokaz neuspjeha te politike. Gospodin Zver, izvolite. E, gospodin Zver, izvolite. Štovan, e, gospođo ombudsmanice, svake godine se svake godine se to izvješće usvaja, a e, vaš posao je zbilja odlučan. Naslov već sam puno obećaje, naslov vaše službe, vaše dužnosti, e, već puno obećava. Vi ste ombudsmanica za zaštitu i prava evropskih građana. Međutim, vi zapravo ne možete zastupati uvijek prava, boriti se za prava vaših građana, nego samo tamo gdje radite sa pred nekom konkretnom institucijom, ako je dakle potpuno jasno gdje je konkretno došlo do kršenja prava nekog našeg građana. Ali generalno se tu ne može djelovati preko vašeg ureda ići. To govorim u kontekstu čitavog slučaja Patrije, koji je u mojoj zemlji imao, izazvao velike probleme gdje smo tražili vašu zaštitu. Ali jednostavno nas nisu pustili da idemo preko vašeg ureda, nego su nas prebacili na druga tijela i to se relativno razvodnilo, zbog toga smo željeli protestirati. Pitanje je da li bi trebali još jednu širo pozicionirani ured ombudsmana evropskog imati koji bi imao dovoljno nadležnosti i koji bi mogao reagirati kad su u pitanju bilo koje vrsti, ali eklatantne u svakom slučaju kršenja temeljnih i ljudskih prava europskih građana. Hvala na jednu minutu gospodin Liberacki. Hvala predsjedavajuća. Gospodine Timmermans, gospođo ombudsmanice, mi ovdje govorimo o kvalitetnom izvješću. I ne samo o tome, nego u tom izvješću stoji mnogo toga što je točno, što je istinito. Informacije stvarno govore o događajima koji su se zbili a podaci su impresivni. Komunikacija sa ombudsmanicom e, nije ograničena samo na današnju raspravu. Mi e, se s njom sastajemo redovito, uskoro ćemo s njom imati još jedan sastanak, dakle naša je suradnja konstantna. Želim podcrtati registar transparentnosti. Ideja i provedba ovog registra su vrlo važne. Drugi aspekt e, to je poštivanje temeljnih prava. Izvješće je objavljeno upravo jučer ili prekjučer i na temelju ovog izvješća možemo shvatiti da je došlo do pogoršanja u poštivanju ljudskih prava u Europskoj uniji, u nekim državama članicama to je bio slučaj. U svakom slučaju zahvaljujem vam na odrađenom poslu i podupirem svakako vaše izvješće. Hvala. Gospođa Spinelli na jednu minutu. Zahvaljujem e, ombudsmanici, pučkoj bravobraniteljici na njezinim istragama koje su stvarno bile vrijedne. Želim se koncentrirati na e, obavezna vraćanja sa granice migranata e, kojima upravlja Frontex, zato što u Europsku uniju koja je sve zatvorenija dolazi sve više migranata. A želim također govoriti o e, sporazumima sa državama koja ne poštuju ta prava, na primjer s Turskom. Vi ste zatražili da Frontex uspostavi mehanizam za pritužbu o kršenjima ljudskih prava. Pitam se možemo li kontrolu nadzornika dati e, nadziranom e, subjektu? E, ako želimo da Frontex zaštiti osobe koje se vraćaju sa granice, želimo da bude zaštićena njihova dobrobeta, ta je riječ prilično nejasno definirana. Možemo li možda predvidjeti mogućnost anonimnih prijava sa strane nevladinih organizacija kad je druga mogućnost pravnog lijeka nemoguća? Hvala. Hvala na minutu i pol gospodin Čaki. Hvala predsjedavajuća. Drago mi je što mogu pozdraviti gospođu O'Reilly u ovoj vijećnici ponovno. Pozdravljam istrage ombudsmanice u pogledu temeljnih prava jer oni pokazuju koliko se ta, jamca, e, e, ta prava jamce, jamče u sklopu kohezijske politike. E, dobro korištenje fondova kohezijske politike je u interesu građana Europske unije. Nadam se da sukladnost u području temeljnih prava će i dalje biti važan dio rada ombudsmanice. Kao član odbora za e, predstavke pozdravljam djelovanja u pogledu Europske građanske inicijative. E, to će biti korisno samo ako će građani moći lakše koristiti u europskim raspravama i u procesu donošenja odluka. Ombudsmanica je E, govorila i rekla je da su to još uvijek problem u njezinom radu. Ne slažem se s izvješćem e, u kojem piše da se treba pratiti e, zakonodavni postupak i da se u vijeću trebaju tražiti samo slučajevi lošeg upravljanja. Ima dvostruko više pritužbi izvan mandata ombudsmanice u odnosu na e, trenutak kad je počeo njezin mandat. Potrebno je svakom slučaju objaviti što više informacija u što većem broju jezika. Hvala na jednu minutu gospođo Jala Sender. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala izvjestiteljici na odličnom i detaljnom e, izvješću te gospodinu Timmermansu e, što je priznao koliko je važna uloga pučke pravobraniteljice a gospođi O'Reilly čestitam na odličnom radu u zaštiti prava naših građana. Drago mi je da ste unijeli ovakvu dinamiku u vašu instituciju i drago mi je da e, štitite temeljna prava u ovako kritičnim vremenima te da se bavite pitanjima poput zajedničke poljoprivredne i kohezijske politike. Drago mi je e, da insistirate i na transparentnosti e, programa Obzor 2020 kao što stoji u stavku 22. E, što se tiče komunikacijske politike, vi ste prva na ovoj dužnosti koja se bavi time. Treba nam i pedagoški rad kojim će se priznati rezultati. Vi ste rekli, na tisuće službenika svakoga dana radi sa, svak, sve manje sredstava, e, ugrožavajući svoje zdravlje, a ponekad čak i svoj život i drago mi je da ste ih pohvalili. No mene brine da u Španjolskoj gdje imamo jako puno pritužbi, e, da bi možda očito trebalo e, bolje surađivati sa regionalnim i nacionalnim pučkim pravobraniteljima. Jer e, očito je da ste vi ponekad i posljednje rješenje građanima koji ne dobivaju potrebnu pomoć na, u svojim zemljama. Hvala sada gospodin Benito Zulamba. Hvala vam. Kao prvo želimo istaknuti koliko je važna uloga pravobraniteljice. To je vrlo važna figura za obranu e, prava građana i da naše su to jest izbjeglice su glavne žrtve e, ekscesa Frontexa te e, vanjskih zidova Europske unije. Osvrnuo bih se i na kružna vrata i zahvalio gospođi O'Reilly na svemu što je učinila u tom području. Nažalost, ne možemo zahvaliti komisiji na naporima, zato što oni svakoga dana pokazuju da sakrivaju informacije od ostalih institucija i od ovog parlamenta između ostalog. Treba objaviti e, sve slučajeve visoko pozicioniranih dužnosnika koji napuštaju svoje radno mjesto, kao što stoji u članku 16 moramo stati na kraj sa praksom eh, kružnih vrata. U Europskoj uniji lobista to je eh, najjednostavniji način za oduzimanje demokracije te za stvaranje ad hoc skupina za zaštitu privatnih eh, interesa. Puno vam hvala. Hvala. Sad imamo postupak slobodnog javljanja za riječ. Prvi govornik, gospodin Jakovčić. puno je toga učinjeno gospođo javna pravobraniteljice puno je toga još za učiniti i velika su očekivanja kao što vidite nas zastupnika velika su očekivanja raznih europskih institucija a pogotovo su velika očekivanja naših građana. imate našu podršku praktički od svih klubova ovdje u ovome domu imate podršku očito i nepodijeljenu u europskoj javnosti i zato vjerujemo da ćete učiniti sve da niz stvari koje se danas dešavaju i koje su bitne za budućnost europske unije budu zaista što pristupačnije građanima. tu prije svega mislim na ttip ali također mislim i na sve ono što se dešava s migrantskom krizom. imate našu podršku očekujemo da ćete još čvršće i odlučnije voditi vaš ured. Hvala. Sljedeća na mom popisu je gospođa Hautala, ali ne vidim je. Tako da prelazimo na gospodina Senadinoša. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Napori gospođe O'Reilly su pohvalni, posebice s obzirom na to koliko je kratko vremena na ovoj dužnosti. ona želi da europske institucije budu transparentnije i pristupačnije kako bi građani imali povjerenja u europsku uniju no to je vrlo teško postići potrebno je više transparentnosti i više učinkovitosti e, institucija čuli smo e, rezultate eurobarometra iz svibnja prošle godine tek 40% građana vjeruje u europsku uniju osim toga tek E, to jest čak 20% preporuka e, pravobraniteljice nije uzeto u obzir. Mnogo toga treba još učiniti kad je riječ o borbi protiv korupcije i protiv sukoba interesa u javnom sektoru. Zatim tu je cijela priča oko kliničkih ispitivanja, oko TTIP-a i tako dalje. Stoga ja sam za to da proračun pravobraniteljice poraste. No naravno to se mora mjeriti rezultatima. Hvala vam, a sada gospodin Lepinto. a existencija di Hvala vam. Gospođo pravobraniteljice, vaš ured i posao koji obavlja vaš ured jamči zaštitu prava europskih građana. E, vi rješavate pritužbe građana protiv europskih institucija. To znači da je vaš posao reaktivan. No ja zapravo smatram da je da bi najvažniji zadatak vašeg uroda trebao biti dakle da imate proaktivan pristup i da sami poduzimate inicijative čak i kada građani ne podnose pritužbe morate djelovati prije kako bi se ispravljali slučajevi lošeg upravljanja i nepravilnosti. Na primjer, u Danskoj sada imamo nove zakone prema kojima zemlja može e, zapljeniti imovinu migranata na granicama. I mislim da to traži hitnu pozornost pravobraniteljice zato što je to zapravo direktan napad na građane. Zatim tu je i pitanje siromaštva, to je jedna od najvećih opasnosti za naših građana, to moramo iskorijeniti, a mislim da bi pravobraniteljica trebala okrenuti svoju pozornost i na suzbijanje siromaštva. Hvala, evo time smo završili e, naš popis govornika, a sada riječ dajem gospodinu Timmermansu. Gospođo predsjedavajuća, Danas je veliki broj zastupnika govorio pohvalno o radu ureda gospođe O'Reilly, tako da ne moram više o tome. Ja bih ograničio svoje komentare na dvije teme. Prvo se odnosi na transparentnost oko pregovora o TTIP-u. Ja molim svakog zastupnika iz ovog doma da mi da jedan primjer pregovora diljem svijeta koji su transparentniji od ovoga o TTIP-u. A posebice pozivam one koji kažu da sve mora biti dostupno javnosti. Nijedni pregovori na međunarodnoj razini, dakle svi pregovori eh, koji se odvijaju na međunarodnoj razini se moraju odvijati povjerljivo i Zbog toga i mi tražimo od zastupnika, to dajemo im pristup, ali tražimo da to ne objavljuju dalje javnosti. A oni pak jesu u potpunosti informirani o toj temi, ali se pritom ne krše e, propisi o povjerljivosti još jedna stvar koju sam htio spomenuti a koju je spomenuo i veliki broj e, zastupnika je transparentnost mi ćemo pokrenuti postupak javne rasprave o transparentnosti sljedećeg mjeseca i to kao priprema za prijedlog e, parlamenta i vijeća o obveznom registru transparentnosti mislim da je to sljedeći korak kad je riječ o sve većoj transparentnosti i mislim da će to već biti e, veliki korak naprijed ako bi parlament i vijeće provodila ista prava to jest isti propise o transparentnosti kao što komisija već danas provodi. Tako svi vi koji e, se strašno zalažete za transparentnost kad je riječ o komisiji, ja se nadam da ćete biti jednako entuzijastični kada se bude govorilo o transparentnosti rada Europskog parlamenta i e, rada vijeća. To je u u potpunosti u skladu sa izvješćem Emily O'Reilly i nadam se da ćemo na tome moći raditi zajedno. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospođa O'Reilly, izvolite. Gospođa Morvej, molim vas samo dopustite našoj gošći da govori. Izvolite, gospođo O'Reilly. Hvala vam. Ja najtoplije zahvaljujem svima koji su sudjelovali u današnjoj raspravi. Mislim da je to sve bilo, da je cijela rasprava bila vrlo ohrabrujuća i motivirajuća i mislim dakle zapravo da ću i dalje ustrajno raditi na svojoj strategiji. Kao što sam to e, već rekla i prije smatram da se moj rad ne može raditi kako treba bez snažne podrške europskog parlamenta to posebice osjećam danas baš kao što je rekao potpredsjednik timmermans e, većina zastupnika je spomenula transparentnost u svojim govorima bar 80 do 85% zastupnika je spomenulo transparentnost. To očito pokazuje ne samo da toliko pritužbi koje ja dobivam se odnosi na transparentnost već i zbog toga što očito dobivate komentare od građana da je transparentnost jedan od glavnih razloga zbog kojeg građani nemaju povjerenja u europsku uniju. Ja ću nastaviti raditi ovaj rad jednako entuzijastično uz svu vašu potporu i radit ćemo na tome kako bi sve institucije postale e, transparentnije. Još jedna tema koja se vrlo često pojavljivala je TTIP-a je i transparentnost oko TTIP-a i ja sam postavila pitanje koje je postavio gospodin Timmermans kad je riječ o tome koji je zapravo odgovarajući prostor za povjerljivost i što bi trebalo biti objavljeno, a što ne. No, jedan od zastupnika je rekao da živimo u digitalnom dobu i sviđalo se to nama ili ne, postoje mnogo veća očekivanja i to posebice od e, mladih ljudi da dakle, određene teme moraju postati transparentnije i mm, tome ćemo se morati prilagoditi. Sastaću se sa povjerenicom Malstrom sljedeći ponedjeljak i govorit ću o nekim stvarima koje se odnose na pregovor o TTIP-u sa njom. Naravno, ako ću morati e, se baviti time, meni je jako važno dakle, da onda nastavim sa istragom. E, mnogi od vas su spomenuli Frontex. Hvala vam što ste me podržali e, kad je riječ o uspostavi mehanizma za pritužbe. To će profunkcionirati u okviru reformiranog e, Frontexa i sa mojim kolegama iz mreže, mnogi od kojih se bave pitanjem migracije, s njima ćemo vidjeti što zajedno možemo učiniti. Stoga hvala vam svima još jednom, hvala e, izvjestiteljici, hvala i vama gospođo potpredsjednice na vođenju ove rasprave i naravno hvala svim zastupnicima na vrlo interesantnoj e, raspravi. Hvala vam gospođo O'Reilly, a sada dajemo e, posljednju riječ gospođi izvjestiteljici gospođa Kalesan Ruiz. Hvala vam. Hvala vam svima na pomoći i radu, zato što ovaj izvještaj je rezultat sviju nas Hvala i pravobraniteljici što nam je omogućila da pripremimo ovakvo pohvalno izvješće i hvala i komisiji što e, je prihvatila preporuke pravobraniteljice. Stoga zahvaljujem svima. Moram reći da sam ja e, imam vrlo pozitivan dojam, da stvari idu dobrim putem i svi smo svi smo svjesni da ured pravobraniteljice i odbor za predstavke da su ključni, ključna tijela za um, osiguranje sudjelovanja građana. I građani moraju biti sudionici ovog velikog projekta. U ovim zadnjim vremenima, u ovim posljednjim vremenima, moramo insistirati na tome da predstavljamo sve naše građane. Puno vam hvala i još jednom ponavljam svoju zahvalu gospođi O'Reilly. Hvala vam. Hvala vam.